ti naši građani žele da djelujemo, da zaustavimo globalno zatopljenje, da zaustavimo sjeću šuma i klimatske promjene. Klimatske promjene se neće e, smanjiti zbog e, jednostranih aktivnosti jer ne poznaju granica od Japana do Brazila, od Australije do Sjedinjenih država E, klimatske promjene utječu na sve nas. Možemo pobijediti jedino ako radimo zajedni, zajedno i nikog ne ostavljamo za sobom. Moramo djelovati na, na e, ugljen, na e, gorivo za avione E, fosilna goriva su stvar prošlosti i zajedno moramo pogledati u budućnost energije. Vrijeme je da napustimo stare tehnologije, da stvorimo i financiramo nove. Moramo gurnuti Europu naprijed, investirati više u znanost i inovacije, moramo napraviti trgovinske ugovore koji su u skladu s Pariškim sporazumom, jer e, mi se suočavamo s tom promjenom, inače će nas klimatske promjene sve promijeniti. Hvala, gospodin Beren voorzitter hvala gospođo predsjedateljice imamo veliku obavezu prema svojoj djeci i unucima eh, moramo se pobrinuti za održivost eh, života za održivost gospodarstva i zaštitu klime to znači To znači da Europska unija mora razmisliti o strategiji kako optimalno koristiti e, održive tehnologije. Istovremeno moramo ojačati gospodarstvo kako bismo svojoj djeci i unucima e, pravednim prijelazom u gospodarstvu i industriji e, ponudimo dobre šanse za budućnost. Održiva poduzeća gospodarstvu mogu koristiti e, to prijelazno razdoblje. Postoje potpore za to, poticajna sredstva i tu moramo biti ambiciozni kako bismo postigli klimatske ciljeve. E, gospođo predsjedateljice, hvala. Klimatske promjene su danas činjenica i e, činjenica je također da moramo djelovati odmah poljoprivreda je najviše pogođena klimatskim promjenama u odnosu na ostale sektore. Istovremeno, poljoprivrednici u Europskoj uniji su glavni čuvari okoliša. Poljoprivreda i ruralna područja se zajedno rade na dobrobiti e, građana, omogućujući im zdravu hranu. 2040. E, stanovništvo će narasti za 30%. To znači da e, ćemo mi imati ulogu e, najvećeg proizvođača hrane. Rizici koje sa sobom nose klimatske promjene, to je nešto što države članice moraju imati na umu i stvoriti ekološku poljoprivredu koja će biti najbolja i za klimu i za okoliš. Hvala. Idemo dalje. Hvala, e, gospođo predsjedateljice. Zaštita okoliša i održivi razvoj su najveći izazovi za novu komisiju i za sve nas. Postoje strukturalne promjene, e, primjerice u navodnjavanju, e, u poljoprivredi u Španjolskoj. To je tipičan primjer E, godinama se razgovaralo o prirodnoj baštini, o zaštiti okoliša. Međutim, e, realna politika se ne može provoditi ako ne postupimo u skladu s ciljevima protiv promjene klime. Prema procjeni međunarodnih panela za klimu e, moramo učiniti još puno toga. Ako to ne učinimo, doživjet ćemo moralni poraz moramo voditi brigu o zaštiti okoliša i ne smijemo zaboraviti koliko su važne privatne inicijative u zaštiti prirode i u šumarstvu u cijeloj Europi. Također i mi kao pojedinci moramo djelovati svojom savješću, ambiciozno e, tamo gdje živimo, tako da svatko učini ono što može. Naravno da postoji politička borba, ali ne treba nikoga stigmatizirati. Građani moraju e, biti uključeni u to. Idemo dalje. Hvala predsjednice. Kako bismo zaustavili klimatske promjene imamo puno posla, ali moramo se sjetiti onoga što smo već ostvarili. Ciljevi za 2020. bit će ostvareni čak i prekoračeni do 2030. Imamo ambiciozne ciljeve za ostvariti i komisija će se postarati da ti ciljevi budu zadovoljeni i prekoračeni pod uvjetom naravno da provedemo sve zakone i dokumente, tekstove koje je potrebno. Dakle, imamo direktivu o gospodarenju otpadom, direktivu o e, čistom gospodarenju, o teškim gospodarskim vozilima, strategija za plastiku i tako dalje. Zabranili smo jednokratnu plastiku. Dakle, napravili smo, poduzeli smo puno dobrih stvari, ali sada znamo da trebamo zadržati taj ritam i 55 posto do 2030. je cilj koji većina nas može ostvariti i podržati. Moramo biti globalni lideri u toj politici. Hvala kolegice Karvaljo. Gospođo predsjedateljice, povjereniče, suzbijanje klimatskih promjena nije samo politička rasprava. E, znamo kakve su teškoće, moramo djelovati, moramo e, biti ambiciozni i moramo biti odgovorni. Ne želimo davati prazna obećanja ako ih se nećemo onda pridržavati. Što se tiče e, toga, prvo treba provesti već donesene političke mjere, treba koristiti čistu tehnologiju. To nije uvijek slučaj, iako smo rekli da ćemo to činiti. Moramo učiniti više, moramo donijeti dodatne mjere i uvijek moramo gledati koliki je njihov učinak. Osim toga, treba nam još više znanstvenih istraživanja, treba nam više inovacije, više tehnologije, jer jedino tako će biti moguće ostvariti ciljeve e, protiv promjene klime i povezati ih sa Eh, održavanjem našeg načina života u Europi. Samo kratko ću reći eh, nakon ovoga prema odgovarajućem članku poslovnika nisu dopuštene plave kartice sada. Izvolite. Kolega Kelly. S obzirom da sam imao čast predstavljati Europski parlament na Pariškom sporazumu u Marakešu te prošle godine u Poljskoj i da sam izvjestelj za dosije o obnovljivim energijama, pozdravljam ovu raspravu jer se stvari dobro naprijedle. Sada je klima ekološka e, urgentnost. Dakle, pozdravljam obveze izabrane predsjednice Ursula von der Leyen za novi zeleni dogovor i očekujemo s nestrpljenjem e, prijedloge u prvih stotnog dana jer je od ključnog značaja da se ovim urgentno pozabavimo. Ciljevi mogu biti samo povećani. Kao, to je dobro što ste to rekli, ali istovremeno jako je važno da ne idemo glavom kroz zid i zaboravimo one na koje će to utjecati. Dakle, fond za pravednu tranziciju od ključnog značaja za ovo sve i države članice trebaju podnositi izvješća godišnje o svom stanju napretka. Tako ćemo e, riješiti ovu urgentnost e, i pomoći mladim ljudima kojima predajemo svijet. Hvala. Sada kolega Ferreira. E, ovaj naš zastupnički dom je odličan u donošenju rezolucija kada govorimo o suzbijanju klimatskih promjena. Međutim, pitanje je kako ćemo djelovati. E, što se tiče trgovine emisijama, e, to isto uvijek ne uspije spriječiti zagađivanje. E, također, politika treba misliti i na to koji su oblici potrošnje prihvatljivi Potrebna nam je i agrarna politika koja dopušta određene prakse, a one bi morale biti održive. Često se negiraju odnosi između e, čovjeka i prirode, već je netko na to ukazao danas. Mislimo da je problem što u europskom proračunu e, resursi se koriste i za financiranje proizvodnje oružja umjesto da se štiti priroda. Da sada to sve ne ponavljamo i ne govorimo samo prazne riječi, bilo bi dobro da to konačno eh, i eh, budemo eh, ozbiljni. a sada povjerenik Oettinger. Gospođo predsjedateljice, poštovane dame i gospodo zastupnici. Slušao sam e, vaše e, brojne govore, e, puno toga ste rekli, govorili ste o poljoprivredi, o gospodarstvu, o građanima, govorili ste o širokom spektru našeg gospodarstva i rekli ste da želite izvršiti pritisak. I sad treba definirati očekivanja što će raditi nova komisija, e, kako će izgledati taj novi paket, zeleni plan, kakva će dimenzija svega toga biti na europskoj razini i na razini suradnje s partnerima izvan Europe i kako to provesti što brže kako bismo ispunili očekivanja građana i ispunili e, potrebu da se hitno djeluje. Mislim da je ova rasprava došla u pravom trenutku. Kao prvo dolazi nova komisija i drugo upravo se još razgovara o financijskom okviru pa unutra još može ući izmjena i poboljšanja. Tu ima nekoliko primjera e, kako se to može poboljšati. Tu i izvjestitelji pojedinih dijelova proračuna snose svoj dio odgovornosti. Hvala vam na vašim e, opsežnim e, doprinosima ovoj raspravi. I na kraju riječ e, gospođa ministrica Tupurajnen za vijeće. Izvolite. Poštovana gospođo predsjedateljice. Predsjednici Europskog parlamenta, povjereniče, ovo je jako zanimljiva rasprava, sve sam vam saslušala s velikom pozornošću. Hvala vam na vašem doprinosu, kao što sam rekla na početku ovog, ove rasprave. Ubrzanje djelovanja protiv klimatskih promjena je sada žurnije nego ikada i Europska unija mora pokazati odlučnost, moramo biti lideri, moramo djelovati kao globalni lider u klimatskom djelovanju i mi e, u okviru našeg predsjedništva ulažemo veliki trud kako bismo ostvarili taj položaj. Također imamo za cilj i sporazum o dugoročnoj strategiji za ugljičnu neutralnost u Europskoj uniji i očekujemo na sastanku Europskog vijeća u prosincu pozitivne rezultate. To bi bilo e, veliko ostvarenje kad smo se mogli dogovoriti da Europska unija postane klimatski neutralna 2050. I čim nova komisija e, preuzme dužnost e, i postavi, pojavi predstavi se prijedlog za fond za pravednu tranziciju. uvjeren sam da će to biti podržano i da će biti uključeno u sljedeći sedmogodišnji višegodišnji financijski okvir. Pravedna tranzicija je ključnog značaja i moramo svi pristupiti klimatskim promjenama kroz tu prizmu. No ova tema zahvaljuje zahtjeva široku raspravu i što više budemo imali mogućnosti raspravljati o tome jedni s drugima, bolje ćemo moći oblikovati našu budućnost. Dakle, za naše predsjedništvo slogan je radimo zajedno i gradimo Europu za održivu budućnost. Hvala vam najljepša. Hvala gospođo ministrice. Ovime smo završili ovu raspravu. Sljedeća točka na dnevnom redu je predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2018. E, doći će predsjednik revizorskog suda, gospodin Klaus Heiner Lene. Prije nego što otvorim raspravu, e, što se tiče spontanog javljanja i plavih kartica i standardnog javljanja i korištenja novog sustava, molim vas da se e, javite i elektronički pa zato vas molim da ponesete svoje glasačke kartice. Ako se želite spontano javiti za riječ, to možete već sada, ne morate čekati kraj rasprave. Ako su svi se smjestili, izvolite, e, imate još vremena da sjednete. E, Sada bih pozdravila na odlasku naše goste iz vijeća i dajem riječ gospodinu Leneu. E, e, poštovane kolegice i kolege, predsjednici vijeća, poštovani povjereniče Oettingeru, e, Drago mi je što danas sam ovdje zajedno sa svojim cijenjenim kolegom Lazarosom Lazarou i da vam mogu predočiti godišnji račun Europskog revizorskog suda i predstaviti postupak davana razrješnice za proračunsku godinu 2018. E, što vam danas popodne želim? E, ovdje reći. E, želim vam prezentirati aktualno stanje upravljanja financijama Europske unije. U našem godišnjem izvješću, a pogotovo u jamstvenoj izjavi, e, mi ocjenjujemo je li novac koji je odobren za proračun parlamentu prošle godine bio upotrijebljen na pravilan, zakonit način i je li učinkovito i gospodarski efikasno upotrijebljen. Mi smo revidirali konsolidirani godišnji račun Europske unije za proračunsku godinu 2018. Po našoj ocjeni e, e, upravljanje financijama i imovinom Europske unije je se odvijalo na pravilan zakonit način i mi smo dali e, pozitivno bezuvjetno mišljenje. Kod primitaka nije bilo bitnog odstupanja niti stope pogrešaka. Stopa pogrešana kod izdataka je bila 2,6%. To znači da po našoj procjeni je 2,6% e, plaćanja e, nije išlo u skladu sa važećim propisima. U svakom slučaju ta ukupna procjena e, malo zamagljuje važnu razliku. Naime, način isplate europskih sredstava ima veliki učinak na rizik od pogrešaka kod izdataka kod kojih e, su kompleksni propisi i to je polovica ukupnih izdataka, to su plaćanja koja se baziraju na naknadama. Tamo korisnici daju zahtjeve da im se nadoknade već nastali troškovi koji su e, prikladni za financiranje. To su recimo istraživački projekti, e, projekti za zapošljavanje, regionalni, ruralni razvoj, također razvojni projekti u trećim zemljama i tu je kvota pogrešaka oko 4,5%. S druge strane, plaćanja e, prema zahtjevu e, tu su jednostavniji propisi i manja je stopa pogrešaka. Korisnici dobivaju e, te, ta sredstva naprosto zato što ispunjavaju određene preduvjete, recimo izravne potpore za poljoprivrednike, administrativni izdaci, stipendije za studente i pomoć iz proračuna za treće zemlje. Drugim riječima, znači 50% ukupno revidiranih izdataka nema e, nikakvih bitnih postotaka pogreške. U tom e, iz tog razloga e, smo već treću godinu za redu dali pozitivno uvjetno mišljenje. To prevedeno znači da, dobro, ali mi to smatramo znakom ohrabrenja komisiji i državama članicama da e, nastave e, napredovati kao što su to činili posljednje dvije godine. E, što se tiče područja s niskim rizikom, naši revizori su dali pozitivnu ocjenu. Međutim, tamo gdje je rizik velik, postoje neki problemi koji zabrinjavaju i koje treba riješiti. U okviru vlastite višegodišnje strategije revizorski sud polako e, prelazi na e, sustav e, naime na postupak usmjeren na certifikaciju. To znači da ćemo buduće jamstvene izjave davati uz izjave komisije o upravljanju. Pa onda komisija i sama mora izvršiti svoje provjere, odnosno u slučaju podijeljene odgovornosti i države članice također. E, mi sve više na tome radimo s komisijom i također stvaramo preduvjete za napredak u smislu e, revizije koja je usmjerena na certifikaciju. Povjereniče Oettingeru, mi bismo htjeli iskoristiti ovu priliku da zahvalimo vašim suradnicima na podršci i veselimo se nastavku suradnje s vašim nasljednicima. Uvjeren sam da se putevi stvaraju tako da se po njima korača. To se konkretno pokazuje u malim koracima i onda se ide prema cilju koji smo si postavili koristeći pritom e, svoj dosadašnji rad. Na taj način e, smanjujemo i nepotrebne poslove. Poštovani članovi, e, dublji uvid u zaključke i preporuke uz pojedine rubrike višegodišnjeg e, financijskog okvira e, možete e, pogledati jer postoji, postoje primjerci koji su već gotovi, tako da sada neću ići u detalje, jer ste već neki bili na odboru za proračun pa ste čuli. Ne moram sada onda detaljno o tome govoriti dame i gospodo zastupnici. Htio bih još e, nešto vrlo jasno istaknuti. Mi smo trenutno na raskrižju. Pred nama je novo zakonodavno razdoblje. Imamo jednu zemlju koja izlazi iz Europske unije, a ostalih 27 se nalaze u zadnjoj fazi pregovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027. Revizija i ono što smo radili, to sam vam danas e, pokazao, e, pokazalo je da i dalje imamo slične probleme, ali ipak e, da su visoki standardi računovodstva, velika transparentnost u upotrebi javnih sredstava. Od buduće komisije i država članica očekujemo da nastave s ovakvim nastojanjima i da e, grade na ovome što smo do sada e, napravili. Računamo na sve vas e, da to, te ciljeve i ostvarimo. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Gospodin Oettinger ima riječ gospođo e, predsjedateljice, gospodine predsjedniče Lene, e, poštovane zastupnice i zastupnici. E, na početku bih htio cijelom Europskom revizorskom sudu i gospodinu Leneu zahvaliti na poslu koji su obavili i na fer suradnji koju smo imali s njihovim timom. Ja vjerujem da smo zajedno ostvarili e, znatan napredak i da ćemo imati priliku i dalje ostvarivati napredak. Imamo odbor za kontrolu proračuna, e, imamo i druge stručnjake koji su e, nudili podršku u cijelom ovom postupku i u radu Europskog revizorskog suda. Visoke standarde imamo u pogledu transparentnosti, također e, naša obveza e, e, transparentnog računovodstva je na vrlo visokoj razini. Sada dolazi nova komisija i sigurno je da ćemo novoj komisiji ostaviti kuću u dobrom stanju. Već 12 put za redom je izvješće besprijekorno. Postoji još ta mala stopa E, pogrešaka oko 2,6. Prije pet godina smo još bili na 4,7%. To nam je bila stopa pogrešaka. Tada smo je registrirali na toj razini. I sada, kao što smo čuli, Europski revizorski sud je već treći puta došao do zaključka da e, poboljšanje ide u pozitivnom smjeru, znači dobili smo pozitivno uvjetno mišljenje, i na kraju, ali ne manje važno, mi smo zajednički izvještavali o učinkovitosti programa, da vidimo e, kako se zapravo koristi europski proračun. I taj dio smo uspjeli poboljšati. Europski proračun je vrlo važan milionima građana, poljoprivrednicima, istraživačima, e, poduzetnicima, eh, onima koji tek započinju poslovanje i studentima. Tri četvrtine našeg proračuna se administrira i njima se upravlja zajedno sa državama članicama. Dakle, mi smo upućeni na suradnju i eh, moramo pravilno procjenjivati kako se primjenjuju europski zakoni. Tu odlučujuću ulogu e, igraju upravo kohezijska i poljoprivredna politika. Još uvijek 70% proračuna ide za ta područja i tu smo zahvalni nacionalnim i regionalnim e, upravama jer smo mi upućeni na njih i njihov rad i podatke. E, također, učinkovito upravljanje sredstvima je bilo na visokoj razini. Imamo jasne e, strukture u organizaciji i jasna je odgovornost i nadležnost svih sudionika. učinci pogrešaka koji se pojavljuju, dakle ta stopa pogrešaka, e, na kraju su ipak manji. Tako da e, i države i primatelji sredstava E, mogu e, dobiti zahtjev da, da vrate pogrešno dobivena sredstva, a to se doista dobro i provodi. Postoji rizik od pogreške u trenutku isplate i postoji onaj e, koji se evidentira nakon što je utvrđena pogreška. A porezni obveznik je uvijek taj zadnji koji plaći, plaća. A taj raspon koji sam spomenuo iznosio je samo 0,8%. Dakle, to je ona brojka koja na kraju je pogreška. Zajednički smo prošle godine riješili neke probleme s kohezijskim e, e, fondovima, odnosno utvrdili smo da još postoje u nekim zemljama i samo je na tom području u 2018. napravljeno više grešaka nego godinu prije. To trebamo ispitati. Moramo zajedno sa državama članicama kroz savjetovanja, kroz pojednostavljenje postupka u sljedećem proračunskom okviru e, donijeti mjere koje će to poboljšati. U svakom slučaju možemo utvrditi da je e, nasumična proba koju je izvršio revizorski sud da je pokrio dosta pogrešaka e, pa su e, mogle biti uspješno provedene financijske korekcije. E, dame i gospodo, slažem se sa revizorskim sudom da su složeni propisi ponekad doprinijeli tim problemima i pogreškama. Potrebno ih je pojednostaviti, ali važne su i dobre komunikacijske mjere kako bi primatelji sredstava dobili lakši pristup tim sredstvima. E, za proračun nakon 2020. predviđena su još daljnja pojednostavljenja. I zato ovih sljedećih tjedana kada se razgovara o financijskom okviru, e, evo pozivam sve da nastojimo e, poboljšati ta pojednostavljenja, a ne da još zakompliciramo te propise. Mi ćemo i dalje surađivati sa svojim partnerima e, kako bismo otklonili uzroke ovih pogrešaka koje smo utvrdili. Što se tiče našeg e, uspjeha, e, mi smo postigli znatne uspjehe prošle godine. OECD je dalo pozitivne ocjene E, što se tiče vođenja proračuna, upravljanja proračunom. E, mi smo dobili ocjenu kao e, najbolji u svojoj kategoriji. Postoje detaljne informacije o rezultatima svakog europskog programa koji ide iz proračuna. Mi smo se doista potrudili da osiguramo da se proračunska sredstava ne troše samo u skladu s propisima, nego da se radi o projektima koji doista će nešto donijeti što većem broju ljudi. Komisija je i dalje odlučna da u izvješću e, optimalizira e, ono što iskazuje u skladu s političkim prioritetima i to je e, važno za proračunski okvir. Cilj je da e, se e, još bolje formuliraju određeni zahtjevi i da se uspjeh što točnije izrazi. izrazi. Vama kao nositeljima odluka Važno je također da date točne podatke građanima o postignutim rezultatima i uspjesima. Hvala e, cijelom timu u Europskom revizorskom sudu, hvala parlamentu, hvala e, odborima i mogu reći mislim da e, je posao koji ste obavili doista velik i doista stručan. Veselimo se daljnjem postupku razrješnice. Mi ćemo vam biti na raspolaganju za sve razgovore a onda u prosincu će vjerojatno to preuzeti dalje moj nasljednik. Hvala gospodine povjereniče. Budući da već malo kasnimo, e, malo ću više paziti na predviđeno vrijeme. E, prvo, gospođa Holmajer e, iz stranke Europskih pučana. Poštovani gospodine Lene, gospodine povjereniče, gospođo predsjedateljice, dragi kolege i kolegice, najprije bih htjela zahvaliti Europskom revizorskom sudu na odličnoj e, suradnji i na kvaliteti e, rada e, koji ste izvršili. Također hvala povjereniku Ettingeru na raznim inicijativama koje nije samo formulirao, nego ih je i vrlo konkretno pomogao provesti. Za primijetiti je da e, su tendencije pozitivne, to je i predsjednik Lene već istaknuo. Imamo mnogo pitanja e, koje moramo uzeti u obzir za novi višegodišnji financijski okvir. Kao prvo, plaćanja koje se temelje na nadoknati troškova. Moramo gledati da e, ta stopa pogrešaka bude manja E, tu moramo paziti na ono što zovemo gold plating. E, moramo paziti da tu još ne zakompliciramo e, jer mogli bi se pojaviti novi kriteriji, moglo bi biti još kompleksije, pa zato molim komisiju da doista paze na pojednostavljivanje kod izrade novog financijskog okvira jer ako e, imamo troškove koji se ne mogu e, poduprijeti i to je velik dio problema, onda znamo da je očito sustav prekompliciran. A države članice će onda uvijek optužiti Brisel, iako komisija nije ta koja izmislila te propise. Drugo, poznato je da imamo države članice koje imaju probleme sa nacionalnim tijelima vlasti mi ćemo se e, morati pobrinuti e, i e, vidjeti kako tražiti savjete od e, državnih tijela i uključiti ih u reviziju. Moramo ojačati te njihove funkcije. E, moramo im dati tehničku pomoć, tehničku e, podršku, tako da i sami budu u stanju provesti dobru reviziju, tako da kada se podnose zahtjevi i prema podnositeljima zahtjevima se mogu ponašati korektno i transparentno. Sada na minutu kolegica Penkova. gospođo predsjednice hvala predsjedateljice gospodine Lene, povjereniče oettinger najljepša hvala na vašim izjavama mi smo jako zadovoljni zaključcima revizorskog suda za 2018 jako je dobro što je smanjena stopa pogreške u određenim sektorima no postoji viša stopa greške u koheziji neki podaci koje su stavili na raspolaganje regionalne uprave izazivaju određenu zabrinutost i Europska komisija treba reagirati na to. I to se vidi u rezoluciji razrješnice. I za kraj pozdravljam pilot inicijativu Revizorskog suda Europske komisije za bolju suradnju s državama članicama. Hvala. Hvala kolega, kolegica kolega Šastel, dvije minute imate. Predsjednice, povjereniče, dragi kolege, dopustite najprije da Evo, i ja se zahvalim predsjedniku Revizorskog suda s jedne strane na predstavljanju njegovog godišnjeg izvješća, a isto tako i na radu koji su obavile sve njegove službe. I kao što sam to već imao priliku reći na odboru, ovo predstavljanje započinje naš postupak izdavanja razrišnice, tako da smo sada započeli sa radom. A što se tiče proračunske učinkovitosti, naša misija nije, kao što znamo, jednostavno moramo naći ravnotežu između proračuna koji je istovremeno i ambiciozan, ali i realan. Europska unija ne smije davati obećanja koja ne može ispuniti. Ukoliko je izvješće suda globalno govoreći pozitivan, ipak ima nekoliko točaka kojima trebamo pridati posebnu pozornost. Što više tu se radi o problemima koji nisu novi, dakle ispitivanje e, pravila refundiranja koja stvaraju e, velike greške, stopa e, greške u viskorizičnim postupcima, zatim E, problem apsorpcije u nekim zemljama, zatim gold plating, e, prekomjerno dakle uređivanje, zatim pitanje carina i europskih fondova za razvoj. Sud e, također kaže da sva europska tijela trebaju dati svoj odlog kako bi se harmonizirala revizija i slični postupci. Tako da se nadamo da će i revizorski sud i komisija pokrenuti inicijative kako bi se uskladilo uskladila metodologija revizije kako bi se zajamčila pouzdanost podataka. Isto tako utjecaj i učinkovitost eh, ovih, mjera moraju biti pojačane sa učinkovitim eh, revizijama. Kao što znate, utjecaj eh, studija učinka učinkovitosti je jako važna za moj klub zastupnika, tako da vas molim da E, i potičem da napravite što veći broj revizija kako bi se provjerilo da li se programi koji su izglasani i odrađeni da li su napravljeni na učinkovit način. Hvala najljepše. Za zelene i FA e, gospođa von Gramon Taubadl. Hvala gospođo predsjedateljice. Drage kolege, ja bih također svima želio zahvaliti na suradnji i ovom izvješću. Evo gledamo rashode za dvije, proračunsku 2018. godinu, no moramo se postarati da naš proračun bude održiv. Dakle, tu se vidi ne samo što smo napravili u 2018. već je to dobra indikacija da se vidi što, smo, što treba napraviti u buduće. E, preostale preuzete obveze su sve veće prošle godine. 2018. došli smo do rekordno visok neke razine od 281 ne milijarde. E, procjene će biti, su još i veće za iduću godinu. Dakle, ovo nije samo u našem e, kod nas već u, našem računovodstvu već to može imati političke posljedice. Dakle, moramo spostarati da mognemo preuzeti obveze za i, i da raspolažemo sredstvima da pokrijemo sve e, preuzete obveze jer u suprotnom ćemo ugroziti VFO rizici u državama članicama iz istočne i središnje Europe možda sugeriraju strukturne probleme. Moramo e, smanjiti backlog i ubrzati apsorpciju sredstava za one zemlje koje e, kasne kako bismo zajamčili europski proračun koji će biti održiv ne samo srednjoročno već i srednjo, ne samo kratkoročno već srednjoročno i dugoročno. Dakle, to se može napraviti samo e, pojednostavljenjem jer moramo izbjeći stvaranje velikog pritiska na nove članice. Gospodin Kus, minuta. Hvala gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Kada ne bi bilo Europskog revizorskog suda, trebali bi ga izmisliti predsjednik, e, predsjedniče Lene, vaš je e, posao vrlo važan za sve nas i to vrlo cijenimo. Ipak e, ima još puno posla. Izvješće za 2018. to jasno pokazuje. Ja bih ovdje citirao riječi mudrog proroka Salomona. Kaže kako mrtve muhe zapravo čine pomade smrdljivima i vi zapravo tražite te mrtve muhe. Ja vam u tom zadatku želim što više uspjeha i nemojte se e, uopće, nemojte se uh, ustručavati. Kada nađete problem, rješavajte. Vaš posao je nama jako važan. Hvala. To je bio doprinos e, kluba zastupnika IDE, sada iz ICR-a gospodin Čarnecki. Minutu imate, izvolite. Pani przewodnicząca, panie komisarzu. Predsjedateljice, povjereniče, predsjedniče Revizorskog suda. Ovdje se radi o jako važnoj raspravi i želim zahvaliti Revizorskom sudu. Revizorskom sudu koji ima jako važnu ulogu to je važna institucija. 2018. naši rashodi iznosili su skoro 157 milijarda, to je 1% BDP-a. Iz toga je ključnog značaja da ti rashodi budu sukladni s pravilima Isto tako je važno da se ostvare rezultati. Spominjali ste stopu pogreške koja je na 2,6%. To je sukladno s prethodne dvije godine, no prošle godine stopa pogreške bila je 2,4, dakle, otud moje pitanje da li možemo zaključiti da stopa pogreške raste ili je to kozmetička statistička razlika, promjena i to nije ništa značajno u pitanju. Mislim u svakom slučaju da možemo biti zadovoljni. Možemo biti zadovoljni preuzetim obvezama. Evo, moje vrijeme je isteklo, tako u svakom slučaju zahvaljujem vam eh, na suradnji s odborom za proračune. Najavila sam gospodina Ferreiru iz Guja, ali ne vidim ga, pa onda e, idemo. Gospodin Hiver, imate minutu i 30. The European... Najnovije izvješće Revizorskog suda, suda pokazuje da su se 2018. E, pojavile viš, pojavilo više nepravilnosti, 2,1 milijuna e, eura. A isto tako iz klimatskog odjela gdje imamo 840 milijuna eura, znači da nismo napravili nikakve transakcije e, u području klime, klime 2018. Isto tako 9,5 milijuna eura je potrošeno u više od 100 zemalja e, diljem svijeta. Dakle, to pokazuje razinu pogreške. Jedna stvar mora biti potpuno jasna. Moja zemlja neće više platiti niti jedan peni u e, blagajnu Europske unije. Sada e, se ljudi boje izbora gdje se mogu kandidirati, ali se više ne mogu skrivati. E, očekujemo e, izbore u našoj zemlji. To znači da smo potpisali jedan europski ugovor gdje moramo e, milijarde plaćati sljedećih godina. Moramo preuzeti kontrolu jednim jasnim i tvrdim Brexitom referendum je dobio u našoj, u zemlji i to ćemo pokazati i na, općim, na budućim općim izborima. Gospodin Stehovski. Gospodin Stehovski, izvolite. Izvrsno ste to izgovorili, gospođo predsjedateljice. Gospođo e, i kolege, ja vjerujem da je cirkus Monty Pythona završio Međutim, gospodin Hiver me je uvjerio da je Monty Python još živ i da nastavlja e, sa svojim e, izvedbama. Gospodin Hiver i ostali e, su zapravo utjelovili Monty Pythona i nastavljaju njihovu tradiciju. Gospodine Hiver, Vjerojatno ste imali problema eh, čitati ovo izvješće, vjerojatno ga niste uopće eh, pročitali jer ove pojedinosti o kojima govorite eh, drugi ismijavaju. Ali dobro, niko vas ovdje ne drži na silu. Ako želite otići, možete otići. Mi samo čekamo da Ujedinjena kraljevina nam kaže kada će konačno nas napustiti. Niko vas ovdje ne drži. A što se tiče samog izvješća, To je neka e, vrsta e, e, pokretača za druge revizije u Europskoj uniji. Kaže se da su provedene revizije u institucijama Europske unije i to pokazuje da još uvijek mnoge stvari možemo poboljšati. Posebno kada se radi o nekim poglavljima. Moramo se usredotočiti na bolju učinkovitost i načina na koje koristimo zaključke i mišljenja tih izvješća i načina na koji se predstavljaju ta izvješća javnosti, a i koji će biti rezultati tog procesa što znači da je izvješće dobar temelj za raspravu s Europskom komisijom. Tijekom posljednjih pet godina mnoge stvari su se promijenile i nadam se da će e, sljedeći povjerenik za proračun, gospodin Han, e, provesti te e, promjene. Očekujem plavu karticu. Gospodine Zdehovsi, prihvaćate li plavu karticu kolege Rolanda? Izvolite. Prvo želio bih čestitati e, našeg zastupnika koji je dobio potporu u ovoj vječnici, to je lijepo vidjeti. Ali pitanje koje imam za časnog zastupnika je sljedeće. Koristite analogiju Monty Pythona. Mislim da je to dobra analogija. U e, Life of Brian e, gospodin Kreasol je zapravo e, se provodio u jednoj orgiji. To je dobra analogija između proračuna ovog mjesta koji sve više jede na raznim švedskim stolovima. Uspjeli ste postaviti pitanje u 31 sekundu. Imate 30 sekundi za odgovor. Dragi kolega, želio bih vam odgovoriti. Ali još uvijek me motivirate da koristim još jednu analogiju iz E, britanskih resursa humora. Ono što nam pokazujete jest e, da je Monty Python još uvijek živ. Međutim, i ona serija Da, ministre. Vaše pitanje je u stvari odgovor na ono što želite čuti. Ajmo ostati na jednoj plavoj kartici. Evo, svi ste se zabavili, gotovo. Sad dajem riječ kolegici Garsimunja. Minutu imate. Puno hvala gospođo predsjedateljice. Hvala povjereniče Oettinger. A posebno želim zahvaliti predsjedniku Leneru koji je e, predstavio ovo izvješće Europskom parlamentu. Sada e, sam e, izvjestitelj u Sjeni kada se radi o različnici za europske institucije i želim naglasiti da se trebamo više fokusirati na financiranje institucija u izvješću Revizorskog suda. Imam nekoliko komentara vezanih za, za parlament i vijeće, međutim stopa pogreške je bila vrlo niska prethodnih godina, tako se kaže u izvješću. Međutim, ako više pogledamo institucije, to bi nam pomoglo da i dalje poboljšavamo stvari, da rashodi budu učinkovitiji, da parlament E, osnaži svoju kontrolnu funkciju. To parlament e, čini za 41 agenciju. Svaka dobiva svoje godišnje izvješće. I, i mislim da e, treba proizvesti izvješće za institucije. Gospodin Dorsman. Kolega Boje, dobro večer predsjedniče Revizorskog suda. Hvala vam na vašem važnom poslu provjere naših rashoda u europskim institucijama. Kao što naglašavate u svom izvješću, ovaj proračun predstavlja samo 1% bruto nacionalnog dohotka država članica Europske unije i više od 80% našeg proračuna jest doprinos država članica koji je redistributivne prirode i koji je teško razumljiv za naše sugrađane i koji pothranjuje kao što smo vidjeli nedavno i ovdje u ovoj vječnici, laki, olaki, prelaki populizam. Dakle, u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazimo ima nas mnogo koji želimo više nego ikada da Europska unija dobije što prije moguće proračun koji će biti u iznosu ambicija proračun koji će biti hranjen vlastnim resursima e, Europske unije i to bez dodatnih poreza na kućanstva i Europska unija koja će imati vlastite projekte i ta unija mora biti na nivou ambicija naših sugrađana koji su rekli što hoće na izborima i dakle u takvom okviru vaš rad bi predsjedniče imao tek još više smisla da se povrat povrenje između europljana i naših institucija. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je kolega Lebreton. Jedan minut. Hvala predsjedateljice. Rassemblement Nacional uvijek je smatra da politika azila treba biti u nacionalnoj nadležnosti. Europski rezervarski sud eh, dao nam je pravo u svom izvješću iz 2019 te prokazujući e, nefunkcionalnost Europske agencije za podršku azila. Od 202. 213. stranice izvješća Revizorski sud otkriva da je ta agencija potpisala neregularne ugovore za iznos od otprilike 3,5 milijuna eura. Još gore ta agencija pokrenula 2018. E, javnu dražbu od 50 milijuna eura, javni natječaj čija je nelegalnost bila tako flagrantna da je to trebalo hitno obustaviti uz, isto tako citiram e, izvješće situacija e, ljudskih resursa se pogoršala eksponencionalno te mjere da izvršni ravnatelj morao podnijeti otkaz. E, konstatacije su katastrofalne, pokazuje se time da revizorski sud dobro radi, ali isto tako i prvenstveno da Europska unija nije u stanju upravljati azilom u europskim državama. Hvala kolega Aguilar, jedna minuta. Aguilar, jedna minuta. Hvala, gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti predsjedniku Revizorskog suda i povjereniku što nam je predstavio godišnje izvješće. Za nas je jako važno da shvatimo račune Europske unije. Kao što je rečeno, 2018. stopa pogreške za rashode e, e, se bavila e, materijalnim pragom od 2%. E, trebamo nastaviti napore da se poboljša ta situacija. Postoje također e, e, pogreška u prirodnim resursima i tu znamo da smo pojednostavili administrativne poslove. Međutim, stvari postaju sve kompliciranije za konačne korisnike, to jest za poljoprivrednike. Stalna birokracija i složeni zahtjevi kojih se moraju držati kako bi dobili pomoć je nešto što ima masivan učinak na poljoprivrednike jer moraju e, više se baviti papirologijom nego poljoprivredom. Nadam se da će revizorski sud i dalje tražiti od komisije da postoji veća koordinacija s državama članicama. Jedna minuta, gospođa Penjedu. Hvala. Željela bih kao prvo zahvaliti Revizorskom sudu na njegovu radu. Godišnje izvješće je zapravo dokument od velike važnosti za Europski parlament jer olakšava naš rad i daje mnoge elemente da e, procijenimo troškove Europske unije i e, utvrdimo probleme koje treba riješiti. U izvješću iz 2018. pokazale su pokazala su se neka poboljšanja u odnosu na prethodne godine, to jest e, Ehm, stopa pogreške za plaćanja sve više pada 0,6%, e, to znači da imamo korak u pravom smjeru. Međutim, komisija mora nastaviti ulagati napore za veću transparentnost za korištenje javnih sredstava, a i ojačati suradnju sa revizorskim sudom. Postoje neka ključne točke za rubriku 3, e, sigurnost i e, e, i građanstvo kao i onaj koji govori o ulazi Europe. Još uvijek nismo uspjeli utvrditi stopu pogreške što znači da ne postoji velika transparentnost u kontroli ishoda. Kada se radi o ruralnom razvoju i programima kao što su Erasmus i Obzor 2020 još uvijek postoje relativne i problematične stope pogreške koje treba ubrzano riješiti. Zato potičem veću organizaciju kontrola i e, povećanje e, revizija kako bismo vidjeli da li se programi provode na učinkovit način i kako bi osigurali građanima da dobro trošimo e, njihova sredstva. I zato moramo poboljšati situaciju i ojačati vjerodostojnost Europske unije i njezinih institucija. Hvala. Hvala. Minuta i 30. Gospodin Novakov. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, povjereniče. Moram reći da sam iznenađen da vidim toliko strasi, strasti kada predstavljamo revizorsko izvješće e, revizorskog suda, ali lijepo je to vidjeti. Mnogo je rečeno o brojkama, statistikama i postocima u ovom izvješću i to je opravdano. Međutim, želim govoriti o onome što stoji iza brojaka, a to su ljudi, trgovačka društva i njihovi projekti. Dobro je da tražite stope pogreške, to je vaš posao, vi ste najbolji prijatelj poreznih obveznika. Međutim, dok tražimo pogreške u našim projektima, moramo razmotriti i koja je kvaliteta tih projekata. Jesmo li postigli cilj koji smo željeli postići? Da li je projekt postigao E, taj cilj na pravi način. Dakle, uz to što gledimo kako je potrošeno financiranje, moramo vidjeti kako je postignut cilj i moramo razmotriti da jedan od razloga u 50 godina ovog programskog razdoblja apsorbirali smo samo 30%. A to je zbog birokracije. I zato trebamo kontrolu na temelju rizika. Oni korisnici koji dobro rade i koji znaju koristiti europske fondove trebaju manje kontrole. Oni koji stalno rade pogreške, oni trebaju više kontrole. To je način na koji možemo pronaći jedno, e, jedno uravnoteženo rješenje da zaštitimo porezne obveznike i da potičemo korisnike da rade sa europskim fondovima. Jedna minuta, gospođa Kimići. Hvala, gospođo predsjedateljice. Godišnje izvješće 2018. revizorskom suda pokazuje nam financijsku situaciju Europske unije i poboljšanje u odnosu na prethodne godine, iako još uvijek postoje neka područja gdje postoje neke pogreške i prijevare. Posebno e, visoko e, fizični razhodi u kohezijskim fondovima i poljoprivredi. Međutim, E, standardi e, također generiraju mnogo e, pogrešaka. Zato trebamo pojednostavljenje kako bi istraživači i poljoprivrednici mogli koristiti postojeće fondove i ne raditi pogreške. Također trebamo raditi na prevenciji jer samo 11 država članica imaju formalni program protiv prevara i zato komisija mora E, promicati veću e, operativnu mogućnost u državama članica i e, da aktiviraju sve kontrolne mehanizme koji su na raspolaganju kako bi bolje zaštitili proračun Europske unije. Hvala. Minuta gospođa Jurcika. Gospodin Jurcika. Hvala. Zahvaljujem Europskom revizorskom sudu na izvrsno obavljenom poslu e, koji već godinama e, e, se tako dobro radi. Pokazatelji uspješnosti bi trebali biti u povezani sa proračunom Europske unije, ali to nam ne daje uvijek pravu sliku o postignutim ciljevima europske politike. E, mislim da su ovi zaključci revizorskog suda načelni. E, cilj europskog proračuna ne bi trebao biti da se novac iz jednog džepa premeće u drugi, nego cilj bi trebao biti da e, svaki euro koji imamo donese najveću moguću korist u obliku e, usluga europskim građanima. E, ovo što smo dobili od Europskog revizorskog suda, znači to mišljenje i potvrdu, to je u posljednjoj studiji OECD-a također opisano kao E, izvješće u kojem ima najviše informacija o proračunu i tu Europska unija, kao što je rečeno, zauzima prvo mjesto. E, Kasnimo i ne možemo dopustiti da ne možemo dopustiti da prijeđete vrijeme. Sljedeći ima riječ minutu i 30 gospodin Montet. Hvala gospođo predsjedateljice. Hodajući e, kroz sobu ja sam ugasio televiziju. Još jedna priča o veličini Europske unije. Dakle, u duhu današnje večeri uvijek treba pogledati na e, dobru stranu života. Mi napuštamo Europsku uniju i možda gospodin Brian u prethodnom životu Briana ja sam vodio e, revizorski odbor u, škotskom parlamentu i ovo me ne zavarava ovo izvješće. Pokazuje 0,6% e, stope pogreške. 4 milijarde eura. 4 milijarde eura je e, više nego što neke države članice plaćaju u Europsku uniju razmotrimo ciljeve kao što su recimo plaćanje letova da osoblje leti u Jamajku na e, proračun e, za, e, za